Uh, Dame i gospodo, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Nastavljamo sa našim sastankom uh, odbora. Više nemamo sastanak iza zatvorenih vrata. Sad možemo ugostiti sve ostale. Nadam se da ste imali lijepu ljetnu stanku, da ste se uspjeli odmoriti, a sada krećemo dalje s našim sastankom. 75 sljedećih minuta su posvećeni prioritetima finskog predsjedništva i ovdje bih želio pozdraviti ministra Havistoa, dragi Peka. Želim ga pozdraviti na finskom. Drago mi je što je danas s nama ovdje. Za kolege koji su ovdje izabrani po prvi puta želim reći da je tradicija da ministar predstavi prioritete i agendu zemlje predsjedateljice. Finska je preuzela predsjedanje Europskom unijom tijekom mijenjanja, izmjene u europskim institucijama. Mi smo Isto tako ovdje u tom procesu našem odboru AFETA mi upravo potvrđujemo izvjestitelje za ključne dosije. Ono što je e, važno je da želimo e, nastaviti sa e, plodnom suradnjom a ovdje pozdravljamo i stalnu predstavnicu Finske pri EU, Mariju Rislaki. Ono što je važno je da imamo također i prioritete u okviru e, VFO-a te drugih izazova. Ministar i ja smo se također susreli već u Helsinkiju u četvrtak i petak. Imali smo e, plodonosan razgovor i e, uvjereni smo da će Finska koristiti svoju stručnost, posebno što se tiče e, napredovanja temeljnih vrijednosti, te također promicanja mirotvorstva te medijacije u rješavanju problema. Dragi ministre, evo sad ću vam dati riječ, a ministar treba otići 15 do 6, budući da ima mnogo drugih obaveza. Dragi Peka, gospodine ministre, pozdravljam vas srdačno ovdje. Hvala gospodine predsjedniče, dragi e, Davide. Hvala e, također i na ovom spominjanju Finske. Znam da su i drugi zastupnici bili u e, Finskoj. Mogu reći da je do sada sve se odvijalo na najbolji mogući način. Prije svega želim vam svima zahvaliti zastupnicima e, Europskog parlamenta. Vi kao zastupnici Europskog parlamenta e, nastupate na jako važnom mjestu i to u okviru također odbora za vanjske poslove. Mi smo otvoreni za sva vaša e, razmišljanja, preporuke i isto tako savjete. Ja sam e, prethodno bio na drugim ministarskim e, pozicijama, imali smo ovo proljeće izbore, imali smo koaliciju od pet stranaka i evo postao sam ministar e, vanjskih poslova. Imali smo isto tako jako važne dosije što se tiče budućnosti Venecuele, a E, također sam sudjelovao i u potpisivanju u Kartumu sporazuma što se tiče mirovnog e, pregovora u Sudanu. Ja sam također uvjeren da ćemo imati intenzivnih i zanimljivih pet godina e, suradnje s parlamentom. Što se tiče prioriteta Finske tijekom predsjedanja prije svega, to je e, nešto što je upisano i u naš e, moto održiva Europa, održiva e, budućnost. To je ključno pitanje. Govorimo o kružnoj ekonomiji, no isto tako govorimo o drživosti na socijalnom i gospodarskom te okolišnom planu. Znamo da je i klima također upisana u sve naše napore. E, kad je naša vlada u Finskoj oformljena, klima i klimatska pitanja su bila u srcu naših pregovora i eh, isto tako prioriteta. Sada također vidimo da u okviru programa vlade klimatska pitanja su jako važna. Nadamo se da ćemo eh, postići isto tako klimatsku neutralnost 2050. godine. U Finskoj je taj prioritet eh, i ta neutralnost nešto što želimo postići 2035. godine. Ono što je važno što se tiče vanjske politike, uloga predsjedništva je malo e, različita. Imamo isto tako tu ulogu podrške vanjsko e, visokom predstavniku. Mi e, podržavamo snažno visokog predstavnika, a Također, ono što želimo je jačanje zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske unije. Na koji način to postići e, to moramo gledati u e, svjetlu toga da su neke države članice, mnoge države članice članice NATO-a, Finska to nije, te također ćemo djelovati i u, na razvoju EU e, NATO suradnje. Moramo se usredotočiti i na suzbijanje takozvanih hibridnih e, prijetnji, usredotočiti na to, a mi također želimo što se tiče tih hibridnih prijetnji uključiti i naše znanje znanje i naše iskustvo. Moramo također uključiti cijeli taj sustav e, trgovins trgovinske razmjene. Naša država zagovara međunarodni poredak koji će se osnivati na čvrstim pravilima te na multilateralizmu. multilateralizmu. Kad pogledamo situaciju u Iranu, e, kad e, gledamo druge teme, vidimo da je trgovinska politika sve više dio vanjske politike i da se ne može isključiti iz ciljeva vanjske politike. Jedno od pitanja koje Finska zagovara u programu svoje vlade, no isto tako i u programu predsjedanja Europskom unijom su zajedničke vrijednosti. Tu moramo u svakom slučaju prije svega paziti na zaštitu naših građana, promociju ljudskih prava, slobode izražavanja, jednakosti, e, i moramo u svakom slučaju promicati sve te vrijednosti na kojima se osniva Europa. Imali smo sastanak prije nekoliko dana u Helsinkiju i isto tako smo imali na kraju jedan ručak sa zagovornicima ljudskih prava i sa braniteljima ljudskih prava tu su bile uključene različite organizacije, te ti predstavnici su e, e, se susreli sa različitim e, predstavnicima ministarstava te su govorili o tome na koji način Europska unija može biti aktivnija na polju branjenja ljudskih prava što se tiče Europskog parlamenta, mislim da na tom polju suradnje između naše vlade i naših vlada te Europskog parlamenta još može biti učinkovitija. A e, kad govorimo o klimatskom djelovanju, Europska unija je već e, e, čelnica na tom području. No mislimo da Europska unija može napraviti još više na tom području. Radi se ne samo o usklađivanju sa obvezama e, Pariškog, e, Pariškog sporazuma, no isto tako trebamo e, prije svega inzistirati na tome na koji način staviti u prvi plan te prioritete, te vidjeti na koji način e, Europska unija može igrati e, najvažniju ulogu predvodnice što se tiče e, niskougličkog gospodarstva. Tu moramo također uključiti i privatni sektor. Europska unija u tom smislu je tehnološki i e, važna gospodarska sila te moramo se e, usredotočiti i na taj e, gospodarski aspekt. Kad govorimo o ljudskim pravima, isto tako smo govorili i o nedavnim šumskim porazu, požarima u Amazoni, u Amazoniji na sastanku smo o tome govorili, a ono što je važno je da promičemo prije svega prava e, autohtonih naroda koji žive u Amazoniji. I visoka predstavnica Mogherini i eh, svi koji su uključeni u ovaj cijeli proces moraju inzistirati na snažnom stajalištu Europske unije. Kad govorimo o okolišu, onda moram spomenuti i područje Arktika. E, Finska je bila jako aktivna na e, tom području. Mi smatramo da ovdje Postoji jako puno interesa koji su uključeni, imamo sigurnosne interese, isto tako interese plovidbe, a e, u situaciji gdje se klima mijenja, gdje se otvaraju plovidbeni putovi gdje isto tako imamo mogućnosti novih e, komunikacija. Moramo sve te aspekte imati na umu. E, Europska unija mora biti aktivna na području osmišljavanja politike za Arktik, a Arktik nikad ne smije biti predmet sukoba e, na našem planetu. Sad krenimo u jednom drugom pravcu u okviru našeg programa jedan važan prioritet je Afrika. Kontinent je eh, eh, Afrika je kontinent koji ne smijemo zaboraviti iz europske perspektive. Ovdje u svakom slučaju imamo veliko povećanje populacije i moramo imati zbilja diversificirani angažman u Africi, a moramo uzeti u obzir sve ove aspekte i ekološke, gospodarske, te također e, socijalne i to sve mora biti upisano u održivu e, promjenu i transformaciju. Mi isto tako tako ćemo paziti kako bi se ojačala e, i ojačalo partnerstvo između Europske unije i Afričke unije. Mi ne smijemo isto tako gledati na neki način s visoka e, Afriku, nego moramo imati stvaran dijalog sa dva e, ravnopravna partnera. E, jako je važno da imamo na umu da ova priča može biti isto tako i uspješna priča e, kad govorimo o e, Kartumu. Imali smo isto tako i demonstracije što se tiče ovog sporazuma sa vojskom i e, mogu reći da sam u Kartumu isto tako vidio to ozračje arapskog e, proljeća. Ono što je važno je da ljudi žele postići održiv mirovni sporazum kako bismo išli na održiv način prema miru. No, e, to je nešto što u svakom slučaju zahtjeva vrijeme. Gospodine predsjedniče, evo dolazim do kraja svoje prezentacije i sada ću nešto reći o financijskim instrumentima. Mogu reći da Finska želi podržati zajednički instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, NDICI. E, moramo dati veću fleksibilnost Europskoj uniji e, za djelovanje na području vanjske politike. E, moramo se usredotočiti na sve ove važne teme. Radi se o klimatskim promjenama, nezakonitim imigracijama te također ciljevima održivog razvoja. I na kraju želim isto tako spomenuti još jednu temu. Radi se o proširenju. u Helsinki imamo isto tako ovu skupinu e, od šest e, balkanskih država, Zapadnog Balkana, uključujući i e, Kosovo. Mi smatramo da je proširenje važan instrument za širenje zajedničkih vrijednosti, te isto tako postizanje strateških interesa za m, uniju. Mi podržavamo sa strane finskog e, predsjedništva e, e, pokretanje pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U našim raspravama. Sada se usredotočujemo e, na Brexit i isto tako na državu članicu koju možemo izgubiti, no s druge strane moramo se usredotočiti na one države koje žele poslati članice Europske unije. Gospodine predsjedniče, mislim e, da ću sada e, ovdje završiti svoj govor. Vjerojatno će biti pitanja. Otvore sam u svakom slučaju na pitanja i dati ću vam odgovore na njih. Hvala lijepa. Ministre, sada imamo oko 55 minuta za raspravu pitanja i odgovore. Imaćemo e, tri runde. E, nadamo se da će svi doći na red. E, imamo mnogo govornika. Prije no što dam e, riječ Mihajlu Galeru za Pučenu, htio bih e, e, reći sljedeće. Peka, arktičku politiku ste spomenuli kao prioritet politike finskog predsjedništva. Preporučio bih izvještaj o, o arktičkoj politici koju je usvojio ovaj odbor to e, parlamenta taj izvještaj još nije usvojio, ali mislim da ono što kažemo u tom dokumentu je ključno. E, e, govorili ste o Helsinkiju. Bili smo svjedoci živahne diskusije između Ivica Dačića i gospodina Bašolija. Oni su u najmanju ruku razgovarali nakon izbora na Kosovu, nakon 6. listopada ćemo moći e, možda ih dovesti opet za pregovarački stol. Sve što predsjedništvo može napraviti na tom području će biti vrlo korisno. Mihael Galer ima tri minute. Evo, rekao sam nešto na finskom, ali ne, ne govorim dobro. Želim sve najbolje finskom predsjedništvu i zahvaljujem na ovom pregledu koji ste nam dali, gospodine ministre. Ja ću govoriti o nekim elementima u tom vašem govoru. Govorili ste mnogo o ljudskim pravima Mnoga, mnoge individualne vlade e, u Europskoj uniji su vrlo suzdržane kad se radi o Hong Kongu, to su valjda iz ekonomskih razloga. E, načela koje zastupamo nisu sporna. E, mi podupiremo svakako ono što je bilo dogovoreno pred 50 godina. To jeste da Hong Kong ima vlastiti sustav uprave. Mi e, stojimo iza naših načela. To e, finskog predsjedništva mora naglasiti. Tome se nijedna vlada u EU neće protiviti. Moramo to reći e, kinezima. E, morate e, prihvatiti ova dva sustava, poseban sustav, za Hong Kong, barem ovih dogovornih 50 godina. E, govorili ste o suradnji sa Afrikom. Ja sam se dugo bavio o Africi, Afrikom. Vidimo u Africi zanimljiva događanja i razvoje. Pitanje što ćemo napraviti sa sporazuma o gospodarskom partnerstvu? Hoće li oni biti zamijenjeni nekom perspektivom koju želimo razviti sa Afričkom unijom? Što ćemo napraviti na putu prema tome? To još nije stupilo na stagu, ali svakako to mora biti važni, važan element u našim trgovinskim odnosima. Ništa niste govorili o Rusiji, mada Finska ima dugu granicu s Rusijom. E, pretpostavljam onda da se Finska e, drži i dalje naših dogovora, to jest sankcija Možemo li vam pomoći i za u, u pregovorima o oslobađanju ukrajinskih e, zatvorenika, bilo da se radi o pomorcima ili drugima. Imate li dobrih kontakata sa Moskvom? E, to bi bilo korisno. Evo sada ću dati e, prestati da dadem vremena i drugim kolegama. Hvala lijepa e, gospodine Galer, gospodin Pil, Picula. E, gospodine ministre, gospođo veleposlanice, hvala što ste došli k nama i hvala na uvodu. Vanjska dimenzija finske, e, finskog predsjedništva uh, E, tu imamo klimu, sigurnosne elemente i tako dalje. Finska je uvijek bila aktivna na međunarodnoj sceni u sprečavanju sukoba. Namjeravate li ojačati taj aspekt na evropskoj razini? E, e, eksterna dimenzija finskih prioriteta je rasprava o mogućnosti da se E, koristi kvalificirana većina u vijeću za vanjska pitanja i e, sporazum o simplificiranom e, sustavu za eksternu dimenziju sljedećeg VFO-a. Što mislite o tome? Multilateralizam je također spomenut u, u trgovinskom kontekstu kako e, finsko predsjedništvo namjerava ojačati e, otpornost multilateralnog, e, multilateralne dimenzije. I na kraju svog govora ste rekli da će Finska promicati E, perspektivu proširenja za Zapadni Balkan. To je regija od velike strateške važnosti za Europsku uniju. A to je i prioriteti i za Rumunjsku i Hrvatsku. E, dakle, moramo govoriti o perspektivi za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Hvala. Hvala Tonino. A sada za Re e, Petras Izvolite. Hvala predsjedniče. E, dobrodošli u naš parlament, e, ministre. Ja sam bio veleposlanik u Finskoj, pa cijenim vaš dolazak. Nastavljam pitanje koje je postavio moj kolega Mihael Galer pitanje o kontaktima e, sa ruskom stranom. E, primjećeno je da je Putin e, nedavno posjetio Finsku. Možete li nam nešto dobro reći o ovom sastanku? Da li je došlo razmjene mišljenja o, po pitanju Ukrajine, recimo razmjena zatvorenika ili popuštanje napetosti u istočnom dijelu Ukrajine. E, je li vaša stvara, strana namjerava nešto poduzeti e, po tom pitanju? Još jedna stvar. E, koncentriramo se na Amazoniju i to iz dobrih razloga. Požari su, požari su tamo tradicionalna pojava a, i u Rusiji, a, ruska vlada ništa e, ne poduzima protiv tih požara. E, jer e, smatraju da ih je skuplje gasiti nego ih pustiti da haraju. Možemo li pomoći Rusiji da se bori protiv tih požara u Sibiru? E, jer to ti požari haraju na ogromnim područjima. Hvala lijepa za e, kolega Otasun za zelene. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu pozdravljam ministra na našem prvom sastanku ove jeseni Mm, dotakli ste se nekoliko važnih područja klime, diplomacije, Arktika. Mi očekujemo mnogo od vašeg predsjedništva i želimo vam sreću. Moramo biti jako aktivni na klimatskom području. To je jedno od vaših prioriteta. Možda možemo čuti više od vas kako namjeravate razviti e, klimatsku diplomaciju iz vaše perspektive koje su područja djelovanja koje želite provoditi možete li nam nešto više o tome reći e, još jedno važno i hitno pitanje kojim se moramo baviti to je Iran mm, e, e, diskusije o, o slanju misije na Ormuški tjesnac E, da li se ta rasprava i dalje razvija? Kako bi se to e, odrazilo na e, obranu GCPO-a? Možete li nam o tome nešto reći? I na kraju jedno posebno pitanje o ljudskim pravima vi cijelog života branite e, ljudska prava. E, recimo imamo model Kanade sa pravobranitelje. Mm, e, ona ima pravobranitelja za ljudska prava. Hoćete li i na tom području nešto učiniti? Hvala Ernest. Za IT, gospodin Marijani, imate Hvala predsjedniče, gospodine ministre. E, sretno, e, želim sreću predsjedništvu. E, govorili ste o klimatskim promjenama, borba protiv njih je jedan od vaših prioriteta, ali imamo četiri druga važna problema. Ilegalna migracija, predsjedništvo ne krije svoju e, namjeru da e, tu neke unese neke promjene u e, odlučivanju o pravu azila. To, drugo, E, obrambena politika. E, Finsko predsjedništvo želi ojačati e, suradnju između NATO-a i Evropske unije, naročito na vojnoj mobilnosti i po pitanju hibridnih prijetnji također Um, ne možemo potaći ili uh, moramo izbjeći opasnost da uđem u, novi hladni rat. Uh, također ste govorili o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Uh, treba govoriti i o Turskoj. govorili ste da je Turska važan partner Europske unije. Hoćete li nastaviti pregovore s Turskom? Finsko predsjedništvo, e, citiram, važno je da Evropska unija i dalje vodi koherentnu politiku prema Rusiji, naročito na području sankcija e, jer e, kretanja u Rusiji nas zabrinjavaju. O tome govori i predsjednik Macron. Možete li nam reći i o tom, nešto o tom elementu? Hvala. Hvala eh, za ECR, gospodin Rojsen. Hvala lijepa predsjedniče, hvala gospodinu Havistu na ovom vrlo jasnom uvodu eh, i eh, pridružujem se onima koji mu žele sreću za vrijeme ovog predsjedništva. Vi se fokusirate na transatlantsku suradnju, to je vrlo važno kad se radi o sigurnosti i NATO-u, to su važna pitanja. U vašem programu sam pročitao da želite veće jedinstvo u vanjskoj politici Europske unije e, korištenjem i e, većeg korištenja kvalificirane većine. Tu imamo vrlo različita mišljenja. Mm, to je onda prisilna, prisilno jedinstvo. Mm, to je jedinstvo velikih e, članice koje će gurati svoju agendu. to se nekim zemljama neće sviđati. Na kojim područjima, kad se radi o vanjskoj politici, E, e, želite e, vidjeti više odlučivanja kvalificiranom većinom. Još jedno pitanje. Bliski istok. Zanima me naročito način na koje predsjedništvo će rješavati područje Izraela da li tu Evropska unija tu mora podržavati Izrael, kojem prijeti Hamas, Hezbollah, e, skupine i tako dalje. I na kraju e, zadnje pitanje s pravom e, tražite da se veća pažnja pridaje temeljnim ljudskim pravima, a važno e, pravo je e, vjerska sloboda. U 73 zemlje na svijetu se kršćani progone. Mm, e, znamo da pridajete važnost ovom aspektu. Jeste li spremni kao predsjedništvo da se borite za prava kršćana, da to bude jedno od vaših prioriteta? A sada za GUE. Gospodin Manueva. Hvala lijepa predsjedništva, hvala ministre, dobrodošli u naš odbor. E, želim vam mnogo sreće e, u e, vašem predsjedništvu. Govorila bih o klimi, o Baltiku. Znamo da trebamo jasni strateški plan, moramo imati suradnju sa Afrikom. Htjela bih E, govoriti o transatlantskim sporazumima. Da li zaista vjerujete da su politički uvjeti takvi e, da ih možemo sklapati? Kad vidimo e, te vlade koje podrivaju Evropsku uniju, koje traže E, Brexit bez sporazuma. dvadeset sedam kolovoza smo vidjeli e, kako gospodin e, Macron govori veleposlanicima o strateškoj greški da se Evropska unija udaljila od Rusije. Kakvo je vaše mišljenje o tome? a što je sa, sa sporazumom o šest vojnih baza SAD-a u Poljskoj. A, a isto tako promjene u međunarodnim odnosima. Imat ćemo, hoćemo, imat ćemo novog visokog predstavnika Eh, hoćemo li tražiti eh, veću nezavisnost kada eh, govorimo o odnosima sa SAD-om, Kinom i Rusijom. A gospodin Đonđus ima sada riječ. Hvala lijepa. Hvala na prezentaciji ja mu želim sve najbolje u radu finskog predsjedništva. Postavio bih dva pitanja. Jedno se pitanje E, e, odnosi na zajedničke vrijednosti i vladavinu prava. Kad se radi o vrijednostima kao konzervativac me brine da kršćanska načela ne dobivaju dovoljno pažnje u ovom domu. Kad govorimo o vladavini prava i vrijednostima, mi e, ne uzimamo ona načela i prava koje smatramo temeljnima. Ne uzimamo ih dovoljno ozbiljno. To je imamo velike probleme s vladavinom prava u nekim državama članicama Europske unije. Kako možemo očekivati kad se govori o proširenju, kako možemo očekivati da će nove države članice E, se držati ovih e, ključnih vrijednosti kad ih se ne pridržavaju ni stare članice. E, hoće li finsko predsjedništvo nastojati poticati vladavinu prava u svim državama članicama? Kako možete osigurati kad se govori o sankcijama da to ne ide protiv građana Europske unije? A drugo, e, konkurentnost i socijalno uključivanje i to je prioritet finskog predsjedništva. U nekoliko proteklih godina političke i ekonomske podjele e, dijele Europsku uniju sve više i više a i sve države članice ne uživaju jednaku, jednake pogodnosti Vidimo uh, odljev mozgova i iz periferije u središnje zemlje Europske unije. Što možemo učiniti? Možemo li uh, razraditi neku novu kohezijsku politiku? Uh, koji nam instrumenti stoje na raspolaganju kako bismo Eh, osigurali eh, bolju ekonomsku i socijalnu integraciju u Europskoj eh, uniji. Kako ćete se pozabaviti tim problemom? Hvala lijepa. ministre, ovo je prvi krug pitanja. Na vama je da odlučite kako ćete odgovoriti, ali velik broj kolega se želi javiti za riječ, e, među inima i finskih kolega, a neki su i iz vaše političke obitelji. Hvala lijepa. Pokušat ću odgovarati kratko i odmah se ispričavam ako ne zađem duboko u sva pitanja. Hvala vam gospodine Galer što ste rekli par riječi na finskom. Govorili ste o pitanju Hong Konga. E, sutra će se raspravljati o Hong Kongu. Tu će biti i predstavnici e, i e, SAD i Hong Konga. I problem su naravno e, postojeći sporazumi je da li njih e, svi e, dionici u potpunosti podržavaju. U svakom slučaju moramo čekati sutra da sve donese zaključke. Što se tiče Rusije, nekoliko je kolega pitalo o finskom stajalištu i je li se išta promijenilo. Imao sam priliku e, da budem u Kanadi gdje je predsjednik Zelenski iz Ukrajine se po prvi puta obratio međunarodnoj javnosti. Ukrajinski je predsjednik, ako sam ga dobro shvatio, e, govorio je o uključivosti e, istočne Ukrajine, govorio je o ekonomskom paketu za Donbas i istočnu Ukrajinu. A nakon toga došlo je ne samo do parlamentarnih izbora u Ukrajini i on sada ima potpunu podršku u e, Vrhovnoj radi za e, svoju politiku. A i naravno započinje se opet dijalog s Moskvom što treba pozdraviti. E, ti dijalozi trebali bi biti sukladni sporazumu iz Minska i e, dakle, vrlo je važna i razmjena e, e, zatvorenika i drugi koraci koji su nam dobro poznati. A isto tako mislim da bismo mogli, da bi situacija mogla dobro razvijati. Situacija nije ista drugdje. U svakom slučaju mislim da mm, sporazum iz Minska treba podržati, a vrlo je važno da se uspostavi dijalog između Ukrajine i Rusije po svim ovim pitanjima. Gospodin Picula e, pitao je o posredovanju i ulogu Finske u nju potpore mirovinskim inicijativama i svakako želimo aktivniju ulogu Europske unije. A isto tako pitalo se i o politici kvalificirane većine. To su postavili pitanje i drugi kolege. Da, mi se zalažemo za kvalificiranu većinu kada se radi o pitanjima vanjske politike. Zašto? Do sada je prečesto Europska unija šutjela jer se nije mogla dogovoriti. E, bilo da se radi o pitanjima ljudskih prava, e, bilo da se radi o drugim ključnim međunarodnim pitanjima, mi smo jednostavno e, sjedili kao promatrači na rezervnim klupama zato što se nismo mogli dogovoriti. I to je dakle jedan od razloga zašto mi iz Finske se zalažemo da po pitanjima vanjske politike slijedimo kvalificiranu većinu, bilo da se radi o pitanjima ljudskih prava ili drugim pitanjima. Što se tiče VFO-a, ne mogu sada puno više toga reći, u žiži smo pregovora i e, želimo zajednički portfelj za sva pitanja vanjskih poslova kao dio e, novih e, financijskih struktura. Perspektiva proširenja Zapadnog Balkana je nešto o čemu gdje smo i također postavili pitanje i mislim da parlament ima pozitivno e, gledanje na pitanje proširenja na Zapadni Balkan. A pitanje koje smo ovdje čuli je zapravo kako da pošaljemo ozbiljnu poruku zemljama koji žele ući u Europsku uniju E, za poštivanje dakle, zajedničkih vrijednosti ako ih mi unutar Europske unije ne podržavamo. I to je upravo razlog zašto moramo unutar Europske unije vrlo ozbiljno se pridržavati pravila i vrijednosti, jer inače ne možete nikome drugome reći da ih se mora pridržavati. Gospodin Petra Saustrevićius postavio je pitanje o šumskim požarima u Rusiji. E, takvih požara ima svugdje u Bralizu, u Brazilu, e, Boliviji, u Africi, ali i u Rusiji. I mi smo na bilateralnim sastancima nekoliko puta o tome govorili i s Rusima ne radi se, nažalost, samo ni o pitanju okoliša, već je to i pitanje otpada i opasnog otpada, a također i pitanje mrkog ugljena na Artiku, e, gdje e, se e, sada sve više topi ledeni pokrov, što zapravo izaziva i emisije sumpora i ugljičnog dioksida. Što se tiče klimatske diplomacije, sastali smo se prije nekoliko dana s gospodinom Guterešem u Jedinim narodima i očekujemo sastanak na vrhu, klimatski sastanak na vrhu Ujedinjenih naroda koji će se održati u rujnu. E, predsjednik Republike Finske ići će na taj sastanak, a nadam se da će i druge države postati vrlo visoke predstavnike. Znamo da u Europskoj uniji neke zemlje još malo ohljevaju po pitanju klimatskih promjena. Mi ćemo za vrijeme našeg predsjedanja pokušati dati neke instrumente vezane za to. Bio sam u Poljskoj u Katavicama i jako mi se dojmilo kako se zapravo Gospodarstvo koje se temelji na ugljenu sada preobražava i e, naravno tu je potrebna određena potpora. E, postavili ste pitanje i o Iranu, i o Gimniku, i o e, horvoškom tjesnacu. Imala sam se priliku susreti sa predsjednikom vlade Zarifom koji je E, prije nego što je otišao u Bijeric na sastanak G7 bio i u Finskoj i u drugim zemljama. E, I jednostavno došli smo e, do zaključka, ja sam rekao da ako nema sigurnosti pretnje, nisu potrebne vojne operacije. Ovaj brod koji je tako uhvaćen E, to je zapravo e, problematična situacija. Dakle, e, moramo jednostavno podržavati pravo slobode na moru. A moramo tražiti i zajedničko rješenje i trebamo davati potporu da Iran ostane E, u e, nuklearnom e, sporazumu i da ne ide za obogaćivanjem Irana. Europa radi što treba. Mi zaista činimo sve što možemo. I mislim da je tu nešto gdje je Europa prilično uspjela i tako mora i ostati. Gospodin Marijani postavio je pitanje izbjeglica i sustava azila u Europi. I htio bih dodati još jednu stvar. Nismo spominjali e, sredozemlje. Na jednoj konferenciji e, e, sam sa čuđenjem shvatio da su izbjeglice iz Venezuele, vjerojatno druga ili treća skupina po veličini koja sada dolazi u Europu. Dakle, e, jednostavno to pokazuje kako je sve povezano u cijelom svijetu i kako je kršenje ljudskih prava nešto što jako utječe na cijelu tu situaciju. Ovo je sada bilo primjer Venezuele. Što se Turske tiče, naravno, razočarani smo određenim događanjima u Turskoj i e, njihovom sadašnjem stajalištu prema Europskoj uniji. Mi u Finskoj i dalje mislimo da trebamo zadržati dijalog otvoren s Turskom. Ja sam se sastala s njihovim predsjednikom vladom. Još uvijek imamo određene oblike suradnje, ali naravno šteta je da se Turska udaljava još više od naših europskih vrijednosti. Da, već sam odgovorila na pitanje o kvalificiranoj većini. I zapravo možda dolazim sada do posljednjeg komentara koju će načiniti. To je pitanje konkurentnosti. Gospodina Kegnjić Da, pitanje e, nezaposlenosti mladih i masovnih migracija unutar Europske unije su vrlo važne jer ljudi traže e, gdje će se nastaniti. Ali važno je da neke stvari ispravno napravimo po pitanju okoliša. E, ponekada je potrebno podići poreze na benzin primjerice moramo imati e, politike zaštite okoliša koje će biti održive. Nemamo e, odgovore na sva pitanja vezano za socijalnu inkluziju, ali važno je da radimo zajedno i da na našem e, kontinentu damo ljudima dostojne uvjete za život. Hvala lijepa. Sada druga krug pitanja. Jako puno kolega se zaista javilo za riječ. Dvije minute po pitanju. Gospodin Kubelius iz Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Ministri, imam dva pitanja, slična onima koji su već postavljena, ali e, pokušat ću dati neke dodatne aspekte jasno ste pitali zašto je toliko važno proširenje na Zapadni Balkan. Ako vi ne reagiramo, mi ne budemo tamo, netko drugi će biti tamo. To je nešto što treba zaista biti jasno. Sada ste još spomenuli i nešto o situaciji u Ukrajini. Rekli ste da ste bili na konferenciji u Torontu gdje je bio ukrajinski E, predsjednik. Imamo sada i novu vladu, imam puno ljudi. E, mnogi e, se zalažu za integraciju prema Europskoj uniji i prema Zapadu. Ja bih htio znati što po tom pitanju može učiniti finsko predsjedništvo. Htio bih čuti i vidjeti neke nove signale upućene građanima Ukrajine, da oni shvate da je članstvo u Europskoj uniji vrlo daleko, ali da je za nas Ukrajina značajna. Drugo pitanje je vezano za ljudska prava i vaše poznavanje Rusije. E, pažljivo ste pratili e, i svi smo pratili situacije sastanaka s predsjednikom Putinom, a vidimo i što se događa u Rusiji i u Moskvi. U Moskvi i u Rusiji zabranjuje se ljudima da su e, sudjeluju na izborima, na lokalnim i drugim izborima, što više može i što još može učiniti Evropska unija, što još može učiniti finsko predsjedanje e, kako bi se podržavala ljudska prava e, u Rusiji. Hvala lijepa. Sada vaš viši kolega, gospodin Sven Hvala lijepa. Ja bih se rado nadovezao na pitanje kolege Tonina Picule vezano za multilateralne forume. Multilateralni poredak eh, se itekako raspada, osim možda po pitanju eh, trgovine. A eh, postoji jako puno područja gdje se to može primjenjivati pa i do je do okoliša. A mm, Europa bi trebala poraditi na multilateralnim forumima, međutim, zato ona mora govoriti vrlo jakim, ujedinjenim europskim glasom na svjetskoj sceni. Ako gledamo na kodekse i ponašanje Europske unije u mnogim međunarodnim tijelima, ono što je vrlo važno na mnogim područjima, uključujući i na migraciju, uključujući i na vijeće za ljudska prava, e, gdje se nije uspjelo postići zajedničko europsko stajalište zbog bilateralnih odnosa jedne zemlje članice s trećom zemljom. I zato me zanima ovo pitanje kvalificirane većine i htio bih čuti odgovor na to pitanje što će Europska unija načiniti za vrijeme finskog predsjedanja kako bi govorila jednim glasom po bilo kojem pitanju. Hvala lijepa sve. A sada je gospođa Fankremon za eh, Hvala lijepa. Nadovezala bi se na ono što je rekao gospodin Kubelius po pitanju Ukrajine i Rusije. U Ukrajini situacija se pozitivno razvija i zato me zanima kakve se nove inicijative pokraću, ne samo za civilno društvo, već i za druge u Ukrajini. To može dolaziti ili iz Europske unije ili iz Finske kako bi se e, podržala novi program vlade i nova vlada. Vi ste međutim govorili o sporazumu iz Minska, a govorili ste i o možda novoj vrsti dijaloga između Rusije i Ukrajine. Ako e, se bolje pogleda situacija, vidjet će se da kompromisa nema. Govorili ste o tome da je gospodin Zelenski nazvao gospodina Putina i znate kako govori gospodin Putin? Nikako, apsolutno nula, ništa se nije promijenilo. Postoji veliki pritisak na Rusiju i znamo da postoji veliki pritisak na rusku vladu i režime iz Kremlja. Zato bih rado e, čula koje opcije imamo da zaštitimo EU uniju od hibridnog rata koje Rusija može voditi protiv Evropske unije. Govorimo ovdje o izborima u Rusiji o Baltiku, o provokativnim manevrima Rusije na Baltiku, a vidjeli smo i druge provokativne akcije Rusije. E, smatram da je ovo nešto gdje je potrebno djelovati malo više i dodati nove mjere. A što se Sirije tiče, mi zatvaramo oči jer vidimo da smo u klopci da smo jednostavno bespomoćni. Bilo bi mi drago kada bismo mogli prokrenuti barem još jednu inicijativu da podržimo civile u Siriji i da podržimo sirijsku oporbu, da barem im nešto možemo ponuditi. Hvala vam kolegice. A sada Sandra Kalnjete u ime Ruske pučke stranke. Hvala lijepa ministre, zaista e, vam želim dobrodošlicu i e, zaista se radujemo finskom presjedanju. Neke stvari niste spomenuli, ali ja mislim da su one važne za Europu kao i za Finsku i za sve države oko Baltika. Ja ovdje govorim o istočnom partnerstvu koje niste spomenuli. Ukrajina je dio toga, ali tu su i e, Moldova, Gruzija, primjerice, koje su sada u fazama reformi i e, mijenjaju situaciju u svojoj zemlji. U Gimniku mi je bilo drago da ste raspravljali o hibridnim prijetnjama. Recite nam, molim vas, nešto više o tome. A sada jedno pitanje, naime pitanje koje među onima koji najviše izazivaju različita mišljenja i podile unutar Europske unije. Međutim, to je izuzetno važno pitanje za e, države koje su na Baltiku. Što je sa Sjevernim tokom 2? I na kraj nešto o Zapadnom Balkanu. Jako mi je drago da ste spomenuli potrebu e, da se započnu pregovore s dvijema od od tih zemalja. Ja sam bila u Solunu kada smo im obećali 2003. godine europski put, a oni su i dalje negdje u fazi čekanja. A moram e, također spomenuti druge zemlje gdje sada ima puno nemira. I što ćete vi kao predstavnik predsjedništva predati, e, dakle koju ćete e, poruku predati Kini po pitanju Hong Konga i koju ćete poruku dati Rusiji vezane za civilne udruge. Hvala Sandra, sada iz SND e, kluba gospodin Čević. Hvala. Ja sam svilja sa zanimanjem slušao ove primjedbe vezane uz Arktik, e, sigurnosne aspekte i tako dalje, ali tu je i važno pitanje prirodnih resursa. Kako komentirate ideju da se e, to smatra zajedničkom baštinom, ono što se nalazi na otvorenom moru. Mislim da je sad zadnje vrijeme da napravimo nešto jer će inače mali broj zemalja podijeliti e, to bogatstvo prirodnih resursa. Hvala. Gospodine, gospodine ministre, hoćemo još nekoliko pitanja poslušati. A sad neko koga vrlo dobro znate. Heidi Hautala, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče i želim vam dobrodošlicu, gospodine ministre, u našem odboru. Da, što se tiče gimika i gimnika i sastanka tamo, imali smo veliki prostor dan e, pravima žena te također ljudskim pravima izbjeglica. Da, Govorimo o podršci ljudima koji bježe iz svojih zemalja. Ne govorimo o izbjeglicama, ne govorimo o e, azilantima, nego prije svega o načinu na koji možemo smjestiti, smjestiti branitelje ljudskih prava u države članice. Što se tiče vaše izjave o trgovini, jako mi je drago što ste rekli da je trgovinska politika dio vanjske politike. E, to je u svakom slučaju e, očito nakon što smo vidjeli ono što se događalo ovo ljeto u Južnoj Americi. No, što mislite što možemo konkretno učiniti kako bi trgovinski sporazumi bili u skladu sa našim obvezama što se tiče održivog razvoja? Hvala, gospođo Hautala. A sada u ime SND-a gospodin Santos, izvolite. Gospodja Santos, gospodine predsjedniče, želim čestitati gospodinu ministru na primjedbama koje smo čuli. Zahvaljujem na njima. A sada ću prijeći na portugalski, pa ćete trebati slušalice. Vrlo pomno sam e, slušala vaše izjave što se tiče prioriteta vašeg predsjedništva. Čestitam vam na hrabrosti s kojom ste se pozabavili e, različitim pitanjima, posebno poteškoćama Europske unije u donošenju e, odluka na području vanjske politike. Vidjeli smo da u određenim slučajevima jednostavno nismo uspjeli postići ciljeve što se tiče vanjske politike, budući da nismo, Europska unija nije mogla reagirati onoliko brzo koliko je željela. Hvala što govorite o prilagodbi tog mehanizma kvalificirane većine kako bismo došli do pravih rješenja na području vanjske politike. Isto tako želim podcrtati tu važnost koju dajete i okolišu i ljudskim e, pravima. Govorili ste o Amazoniji, ali tu nemamo samo problem šumskih požara, nego također i problem ljudskih prava i poštivanja prava autohtonih naroda na korištenje njihovog teritorija. To je prije svega pitanje e, poštivanja ljudskih prava i prava na život autohtonih naroda na tim područjima. E, ljudi u ovom trenutku se obijaju u području Amazonije. A brojke pokazuju da sve više aktivista u određenim regijama e, su ubijeni u Brazilu trgovina je naravno važan dio naših vanjskih e, odnosa i u tom smislu bih željela znati na koji način ćete e, uključiti neke elemente sporazuma o Merkosuru i na koji način ti elementi mogu e, služiti isto tako branjanju ljudskih prava u Amazoniji. A sada na E, imamo isto tako e, još četiri osobe na našem popisu. Gospođa Trik, izvolite. Hvala gospodine ministre. Finsko predsjedništvo govori o važnom partnerstvu s Afrikom i to na osnovi e, zajedničkih interesa. To možemo podržati, no ono što vidimo da prije svega Europska unija prioritizira svoje e, interese na području migracija u odnosima sa e, zemljama Afrike, te također isto tako imamo određene poticaje negativne i e, pozitivne na tom području kako bi e, se postigli ciljevi. Kako gledate na to? No, s druge strane, kad govorimo o suradnji na području migracija, kako tu uključujete temeljna prava? E, zbog tih suradnji određene skupine jednostavno ne mogu ostvariti svoja prava na azil na koji način e, se u sljedećih šest mjeseci može iskoristiti kako bismo na pravi način promovirali temeljne vrijednosti i e, ljudska prava, te kako bismo mogli također osmisliti jedan pregled te također e, vidjeti koji je utjecaj ljudskih prava u okviru svih različitih suradnje. Sada gospođa Arena, izvolite. Hvala. Dvije stvari. Prvo je nešto o čemu ste već govorili, a drugo niste spomenuli. Kad govorimo o vanjskoj politici, e, znamo da je to široko područje Prvo, što se tiče izvještaja Europska unija Afrika, slažem se s vama da nam je potrebna politika gdje ćemo imati dva ravnopravna partnera. No kad govorimo e, indeks ljudskog razvoja, 24 zemlje koje su na dnu popisa što se tiče najmanje naj, e, razvijenijih zemalja, e, znači u pet posljednjih zemalja imamo afričke zemlje. Oni jednostavno e, e, nemaju možda mogućnost ostvariti taj, e, tu suradnju ravnopravnih partnera kad imaju takav indeks ljudskog razvoja. Isto tako kad govorimo o Africi, govori se isto tako e, prije svega o migratorskim pitanjima. No da li finsko predsjedništvo kad govorimo o resursima i privatnim tvrtkama da li su spremni se pozabaviti pitanjem odgovornosti određenih e, tvrtki što se tiče prirodnih resursa. Na koji način možemo sva ta pitanja uključiti u pitanje mobilnosti e, u Africi? A niste govorili o Izraelu i o Palestini i o Bliskom istoku. Kakva je e, odnos Europe prema tome? Europa uvijek branila rješenje dvije države ovo rješenje u ovom trenutku je stavljeno u tešku poziciju i to zbog stajališta izraelske vlade. Kako e, krenuti dalje, kakvo stajalište usvojiti kako bismo i dalje promovirali ovo e, rješenje za dvije države. Hvala. Sada gospodin Saturi, izvolite. Hvala. Eh, hvala gospodine ministre na vašoj intervenciji. Isto tako čestitamo na vašem predsjedanju kao i drugi eh, kolege iz kluba Zelenih i mi isto tako dijelimo vaše prioritete što se tiče klimatske eh, diplomacije. A ovdje bih želio govoriti o situaciji u Libiji u nekim određenim novinama možemo pronaći E, informacije o arbitrarnom e, za, zadržavanju tih osoba i to u ne vrlo lošim uvjetima. Kad govorimo također o e, kršenju ljudskih prava, tu imamo velika kršenja ljudskih prava na uštrb obveza. Što se tiče finskog predsjedništva, imamo promociju Europs vanjske politike što se tiče e, e, e, znači situacije Libije, kakvo je stajalište Europske unije i vaše stajalište vezano uz to? Hvala lijepa ministre na izlaganjima. Ja ću se nadavezati na ovo što je upravo rekao kolega značenje ljudskih prava u vanjskoj politici. E, kad gledamo Libiju, o, tome više ne možemo govoriti. Kad e, gledamo logore, tu dolazi do mučenja ljudi. Ljudi žive u nezamislivim uvjetima. E, ljudi koji bježe od sukoba, od ratova, bježe u Europu. Oni imaju pravo na azil. Tu moramo o tome razmišljati kao Europska unija. A drugo, e, odnos Zapada prema Rusiji. Taj se odnos u posljednjih nekoliko godina pogoršao E, jednostrano, jednostrani izlazak e, iz nuklearnog sporazuma SAD-a, to e, nas dovodi u vrlo veliku opasnost novog nuklearnog naoružanja i trke za nuklearnim naoružanjem u Europi. Mislim da je to sve, kolege. Peka, imate nekoliko minuta za odgovore. Ja ću pokušati odgovoriti na sva pitanja. Počet ću e, sa Bliskim istokom i Izraelom. To sam u prvom dijelu izostavio. A sada smo imali pitanje o tome. Prvo, moramo imati na umu jednu stvar i biti jasni vezano uz to da Izraelska država ima pravo na postojanje. To je E, temeljna vrijednost za nas da se Izraelu ne, ne smije prijetiti da ima e, pravo na postojanje. No, s druge strane, kad govorimo o ovim nelegalnim e, kolonijama, koloniziranju, moramo u svakom slučaju usvojiti rješenja onako kako je dogovoreno na međunarodnoj razini. Mi smo E, čekali što se tiče inicijative SAD-a vezano uz mirovni sporazum, nismo ih vidjeli. I sada vidimo da ne možemo čekati da netko drugi poduzme inicijative to je nešto što e, ovisi i ovom aspektu e, Irana, nuklearnih postrojenja i tako dalje. Nadam se da ćemo u tom smislu postići i e, sigurni blisko istočni prostor. A što se tiče ovih regionalnih temeljnih E, vrijednosti, kršćanskih vrijednosti. Onda kad govorimo o ljudskim pravima, moramo govoriti o pravu na upražnjavanju religije, o kakvog god vjeri se radi. To je važno. E, svi ljudi imaju pravo na slobodno izražavanje i na slobodnu vjeroispovijest. Gospodin Kubelius je postavio i vrlo konkretno pitanje vezano uz ukrajinsku situaciju što finsko predsjedništvo može napraviti. Ono što možemo napraviti u ovom trenutku da podržimo novog predsjednika, sadašnju vladu, novi parlament. U e, Ukrajini EU je najveći trgovinski partner i Jasno je da su očekivanja velika od Europske unije. To je također i odgovor vezano uz e, istočno partnerstvo. Možemo mnogo toga e, napraviti na području istočnog partnerstva i u, u Ukrajini i drugim zemljama sa socijalnog i prije svega gospodarskog aspekta. A kad govorimo o ljudskim pravima u Rusiji, naravno, da ne vidimo dobar razvoj situacije što se tiče e, regionalnih izbora i kandidata i mi u svakom slučaju moramo protestirati vezano uz to. E, isto tako smo govorili o transatlantskim e, odnosima. Teško ih je održavati kad jedna strana nije toliko spremna ih produbljavati. No, moramo biti strpljivi. Mi moramo biti strpljivi što se tiče tog pitanja sa SAD-om i e, to pitanje ni u kojem slučaju ne smijemo skinuti sa naše agente budući da je to izuzetno važno. Važno je da i dalje imamo e, uske odnose i bez obzira što imamo određene teme oko kojih u ovom trenutku se ne možemo dogovoriti, sve to mora ostati predmet konstantnih e, razgovora. A gospodin Kreson Imali smo pitanje e, vezano uz Ukrajinu, no također i uz Siriju. Naravno, tu uvijek imamo e, više razina uloga Turske, Rusije i tako dalje. Ono s čime se sad e, suočavamo je isto tako ovaj problem e, s ljudima e, koji su u znači kampovima, u logorima koji su podržavali ISIS. U ovom trenutku vidimo i neke uspješne priče uvjeti u takvim e, kampovima nisu prihvatljivi, no isto tako imamo i tu je problem širenja ideologije ISIS-a. Dakle, imamo E, također i e, taj problem e, gdje dobivamo informacije da određeni ljudi sele u Afganistan, imamo ponovno širenje ideologije e, ISIS-a tamo i moramo biti jako e, oprezni. Kad govorimo o hibridnim prijetnjama, nešto o tome o čemu su govorili ministri. Mi smo govorili o izborima, uključ nelegalnim strankama, nelegalnom financiranju stranaka, lažnim vijestima i tako dalje. E, sve su to zapravo novi načini e, provođenja određenih vrsta ratova i sukoba i moramo biti jako oprezni vezano uz to. Govorili ste o sjevernom toku 2, plinovod u svakom slučaju imaju utjecaj na ukrajinsku situaciju u ovom trenutku. To je pitanje sigurnosti Europske unije iz naše perspektive u e, Finskoj, to je zabrinjavajuće pitanje, ne dolazi e, dovoljna e, količina pline na naš teritorij i to moramo rješavati to pitanje iz perspektive e, energetske sigurnosti Europske unije. Imali smo i pitanje o Arktiku i E, moramo li e, poduzeti korake kako bismo spasili prirodne resurse što se tiče i nafte i plina. Naravno, moramo biti svjesni da te sve dodatne emisije u našu atmosferu mi ne trebamo, nisu nam potrebne. Moramo e, imati prije svega takav e, pristup i takvo prošmišljanje. Imali smo pitanje vezano uz to što možemo učiniti e, kako bismo zaštitili e, aktiviste na području ljudskih prava na bolji način. Možda bi bilo dobro da imamo promišljanje o njihovom posebnom e, statusu, a da vidimo i također koje korake Evropska unija može e, načiniti u okviru odredbi e, trgovinskih sporazuma koje sklapa. Govorili ste također o pitanjima i odredbama Merkosura. Tu pitanje klimatskih promjena je izuzetno važno. Imamo Pariški sporazum i E, možemo imati cijeli niz e, odredbi kad govorimo na primjer o uvozu mesa onda možemo razmišljati i o e, mjerama koje će zabranjivati uvoz mesa iz određenih područja gdje imamo prevelike emisije gospođa santos je govorila o aktivistima na području ljudskih prava i okoliša. Imali smo Berta Caceres e, sudski e, slučaj e, i jasno je da autohtoni narodi i predstavnici autohtonih naroda koji se bore za okoliš su izuzetno važni te moramo e, na bolji način zaštiti te aktiviste te vidjeti kako u to e, sve te preokupacije uključiti u naše daljnje korake. Govorili smo također i imali smo to pitanje s jedne strane ljudskih prava, s druge strane povezivanja sa e, pitanjima migracija. Ja sam e, e, posjetio Eritreju i finske organizacije su jedne od rijetkih koje su djelovale na području teritorija Eritreje. Da, to je pitanje ljudskih prava, no s druge strane ljudi odlaze jer nemaju mogućnost ni školovanja, e, visokog školovanja i tako dalje. E, zbog toga ponekad rješavanje ovih korijen, e, znači e, dubinskih problema migracija može riješiti i probleme ljudskih prava. Gospođa e, Arena je govorila o korporativnoj odgovornosti, što možemo više napraviti na tom području, to je ključno pitanje. Svi moramo biti svjesni toga. Odgovorio sam, čini mi se, na Bliski istok. Gospodin Saturi je govorio o Libiji postavio je pitanje e, o situaciji u Libiji. Da, moramo s jedne strane promovirati mirovni sporazum UN-a, no s druge strane moramo biti svjesni da ovo, e, ova sadašnja situacija i građanskog rata e, i kaosa stvara plodno to razvijanje različitih kriminalnih skupina, trgovanje migrantima i tako dalje. Zadnje pitanje e, SAD, Rusija, nuklearni sporazum. Ja sam jako zabrinut vezano uz ta pitanja. mogu reći da e, što se tiče e, ograničavanja nuklearnog e, oružja, čak i u doba hladnog rata smo uspjeli postizati sporazume, a sada je to ispaklo kontroli i moramo se povratiti našem razumu. Europska unija u tom smislu mora imati ključnu ulogu. Hvala vam lijepa ministre što ste došli u naš e, odbor. Hvala na odgovorima na sva pitanja. Želim vam mnogo sreće u vašem predsjedavanju. Imaćete mnogo posla. Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege i kolegice, došli smo i do zadnje točke našeg dnevnog reda, to je točka broj 5. Doprinos AFETA god, e, godišnjem e, proračunskom postupku, e, proračun za 2020 imamo dva povezana e, elementa. Naše mišljenje o proračunu za 2020. i e, naši amandmani na proračun. Zbog izbora u Svibnju e, rokovi za amandmane i mišljenje su različiti Eh, amandmani su sutra, a, mišljenje o tome ćemo glasati 1. Eh, listopada. Gospodin Galer će nam sada eh, reći svoje mišljenje o nacrtu proračuna i nešto i o amandmanima. Hvala lijepa, Davide, dragi kolege i kolegice. proračun nije jako seksi tema, stoga nas ovdje ima sada malo ali i tu e, imamo e, raznih načina djelovanja e, imamo imamo, imamo mnogo ljudi i s lijeve i s desne strane, ali malo u sredini. Htio bih zahvaliti kolegama i kolegicama, naročito izvjestiteljima u Sjeni, na njihovoj suradnji u na radu na amandmanima s obzirom mm, i na ograničeno vrijeme se jako zahvaljujem na suradnji. Moramo imati adekvatne resurse e, za razne fondove, tek tada možemo ispuniti očekivanja naših sugrađana. E, imamo niz izazova za Europsku uniju E, u sadašnjem trenutku, a građani s pravom očekuju da će Europska unija biti e, efikasna e, i u susjedstvu i kao globalni akter. Nakon prijedloga nacrta proračuna u lipnju i mišljenju vijeća u srpnju sada je vrijeme da i parlament dade svoje mišljenje i vrijeme je da osiguramo adekvatno financiranje fondova. Evo e, neke amandmane kolega koji žele više trošiti. E, e, slijedim sljedeću, sljedeći, sljedeće načelo kad se radi o našim ključnim poslovima i tu imamo neke amandmane da se poveća proračun. To je e, e, istočno susjedstvo, pridružene zemlje, a kad su se govorimo o područjima izvan toga, e, kad je amandman došao samo od jednog kluba, i takovi e, amandmani nisu e, raspravljani u specijaliziranim odborima. Zajedno s ostalim klubovima e, imamo 11 kompromisnih amandmana koji bi trebali biti prihvatljivo za sve. To se tiče sljedećih područja. Tražimo 4,8 milijuna više e, za misije za nadzor izbora. To mora e, ojačati demokratske institucije i e, ojačati javno povjerenje u izborne postupke. To će ojačati i druge ciljeve vanjske politike. Europski parlament uvijek pod podržava e, takove ciljeve. Mnogi kolege su aktivno sudjelovali u takovim misijama u cijelome svijetu. Kompromisi traže i povećanje, povećanje e, financiranja trećih zemalja e, i potiče poštivanje temeljnih prava. Podržavamo političke reforme i E, sukladno sa akijem Evropske unije na e, smanjenju siromaštva i financiranje UNRE u Palestini. Tražimo povećanje e, pod, na, naslovom izgradnja povjerenja i rješavanje sporova u, za istočno partnerstvo i mediteranske zemlje. E, na južnom susjedstvu zemlje se suočavaju sa ogromnim problemima. tu imamo sukobe u Siriji i Libiji, na primjer. E, raste ekstremizam, a raste i broj migranata. E, Evropska unija mora podržati sigurnost i stabilnost tih zemalja Stoga tražimo da se sredstva povećaju za 12% ili 63 milijuna. E, sigurnosno okruženje na istočnoj granici se e, pogoršava. Stoga trebamo graditi suradnju sa e, tim susjedima. Moramo podržati gradnju stabilnosti u tim regijama E, govorimo naročito o Ukrajini i stalni sukob u e, e, istočnoj Ukrajini. Govorimo o 900, povećanju od 900 milijuna eura povećanje sredstava. Htio bih vam privući pažnju jednom posebnom problemu. Dobili smo niz proračunskih amandmana koji tra, E, traže povećanje sredstava za područja koja nisu u nadležnosti našeg odbora. E, e, tu smo prihvatili samo neke, a druge smo proglasili nedopustivima. Amandman 296, to je predložio kolega Santoš. Komisija je ocijenula, ocijenila e, i dala slabu ocjenu C e, za neke službe. E, e, evo što smo čuli s tim u vezi. Taj prijedlog se ne može provesti. Radi se o, o evropskom osmatračnici e, kad se radi o nekažnjivosti. Ovaj prijedlog se ne može provesti jer je to već e, proveden u sadašnjem zakonodavstvu. Evropski instrument, imamo Evropski instrument za demokraciju i ljudska prava. E, ova sredstva e, ćemo dodati e, proračunskoj liniji 201. E, ona se bavi sprečavanjem nekažnjivosti za ozbiljna kaznena djela. Time podržavamo naše opredjeljenje za poštivanje ljudskih prava i integrirani pristup integriranom rješavanju kriza mi podržavamo e, Međunarodni e, sud pravde i tražimo strateški i vidljiviji pristup prevenciji e, nekažnjavanja počinjanja teških kaznenih dijela. Da li bi to bilo prihvatljivo za kolegu Santoša? ovo što predlaže Kim komisija ili želite da o tome glasamo sutra. Ja bih u načelu mogao podržati ovaj amandman. Ali e, vas upozoravam, upozoravam to neće e, imati dobiti simpatije naših kolega iz odbora za proračun Možda se to onda to zapravo ne bi bilo dobro da eh, imamo taj amandman. Mm. E, amandman e, eh, 527 to Počeo sam s jednim amandmanom koji dodaje argumente za to. Moramo posebno pogledati razvoje, razvoj događaja u zemljama, pridruženim e, zemljama i zemljama koje su kandidati za, e, za proširenje. Moramo pojačati suradnju s nacionalnim parlamentima. Amandman e, koji o tome govori e, se obazire na to. Naši, e, naše osoblje i naša izaslanstva, oni su rekli da, to je dobar prijedlog, trebamo pogledati provedbe, provedbu naših prijedloga u nacionalnim parlamentima pridružene zemlje i zemlje kandidati. Mogli bismo uposliti lokalno osoblje koje bi onda e, išli u nacionalne parlamente i e, gledali, gledali kako e, se stvari odvijaju sa prodbedbom naših prijedloga. Tu ćemo dodati 400 tisuća eura Eh, radi se o deset zemalja, devet zemalja na zapadnom eh, Balkanu, eh, Turska, Ukranija, Gruzija i Moldova. U Moldovi imamo novu vladu koja je zaista zainteresirana za provođenje ovih reformi. I stoga ću sutra Mm, dati jedan usmeni amandman za e, što se tiče ovog, povećanja od 400 tisuća eura. Nadam se da ćete to podržati. Hvala na pažnji. Hvala Mihael. Prije no što dam riječ izvjestiteljima u sjeni, vratio bih se na jednu točku koju je spomenuo E, amandmani drugih e, o područjima koja nisu u našoj nadležnosti. Imali smo e, ogroman broj amandmana koji govore o stvarima koje nisu u našoj nadležnosti nego u nadležnosti drugih odbora. Mm, e, veza između našeg rada i rada drugih e, odbora i financiranje toga moramo poštivati e, druge odbore i njihov rad stoga linije proračunske linije po kojima tražite neke promjene to mora biti u nadležnosti našeg odbora Možda kolege ne znaju točno naše propise i e, navike. E, ovaj puta smo e, bili blagi što se tiče ocjenjivanja amandmana, ali moramo tu biti malo stroži sljedeći puta jer ćemo inače imati doći u sukob s drugim odborima. Nadam se da to shvaćate. Nadam se da će se ova situacija neće ponoviti sljedeći puta. E, dati ću riječ e, Nini Gil, gospodin e, Lagudinski, gospodin Otiga i ne znam jesam li nekoga izostavio. Omiš Santoš i dati ću ti riječ. Prije ili poslije Nine. Ja ću početi. Izvoli. Htjela sam nešto E, htjela sam zahvaliti Mihajlu na ovom osvrtu i zahvaliti na obavljenom radu. Zaista smo imali vrlo dobru suradnju. E, mm, iako je to bilo za vrijeme ljetne stanke. Dvije ili tri stvari. Jedno je povećanje za E, izaslanstvima koje nadziru e, ili promatraju izbore. E, brine nas jedan dio tog rada. To nije stvar koja je uzeta u obzir. To bismo trebali međutim uzeti u obzir imam, postoje samo četiri organizacije koje je izabrao EOM mm, da e, da daju cjelokupnu podršku za vrijeme tih misija. E, e, po mojim Eh, iz eh, informacijama te četiri skupine eh, operiraju poput kartela pa stvari <clears throat> postaju mnogo skuplje nego što bi trebale biti. Ja potpuno podržavam rad misija, međutim treba tu zavesti reda. Druga stvar, nedopustivi amandmani. E, ja sam imala neke privremeno osoblje u mom uredu. Ja sam jedan od krivaca. E, e, ja sam unijela amandman za Aziju pod krivim naslovom. Htjela bih reći sljedeće. Cijenim ovo što ste rekli, ali u ovom slučaju je došlo do greške. Eh, ja sam provjerila sa Deveom koji bi bio, koji bi bio odgovoran za to. Ali eh, oni nisu eh, dali paralelni amandman jer se radi o povećanju za financiranje za Aziju. kako što Mihajl dobro zna, Azija je najmnogoljudniji e, kontinent, a e, to je vrlo siromašno stanovništvo. Velik dio stanovništva živi od samo dva dolara na, na dan. E, to je, moj amandman je amandman 5358 Deve nije ništa slično uh, rekao. Uh, uh, razvojna pomoć je vrlo važna u Aziji i biti će tako i u budućnosti. Naročito u svjetlu trgovinskog rata između Kine i SAD-a. Mnogi ljudi ne mogu platiti ni za hranu Zaista bih htjela da ovaj problem nekako uključimo u naše amandmane. Ne govorimo o bogatim e, gospodarstvima, već govorimo o najsiromašnijim e, ljudima na svijetu. Možda možemo tu povećati sredstva. Drug, treća stvar, e, što se tiče projekta. što se tiče pilot projekata, um, ja još nisam vidjela da se podupire bilo što što smo predložili ja i moje, moji kolege. Činjenica da je da se to ne e, pokriva ono što je predla, predložio Santoš. E, to je sve u raznim silosima pa se ne može skupa rješavati, rješavati kao cijelina. A e, e, komisija kaže imamo projekt C ili D, ali nikad ne dokažu kako to rade. Ja radim, na ovom već e, vrlo dugo i mislim da je to veliki propust. Mislim da možemo nekako riješiti taj problem. Hvala Nina Gil. Imamo još 13 minuta, kolege i kolegice, moramo završiti na vrijeme. E, e, gospođa Santoš, izvolite. Sve reći u dvije do tri minute. Ja mi bilo drago da zapravo glasam o ovom projektu. Razgovarala sam s različitim e, osobama koje rade u odboru i jasno mi je odakle se pojavio problem. Ponekad e, ljudi okljevaju zapravo da imaju nešto krovno a mi bismo htjeli upravo tako nešto krovno, neku takvu zaštitu da se bolje vidi što mi u Europskoj uniji radimo. Dakle, trebamo se boriti protiv nekažnjivosti u međunarodnom e, pravu. Da imamo dakle jednu krovnu mogućnost kako bismo na pravičan, pravedan e, način mogli procijeniti te probleme i imati pravi pristup tim problemima. Kao što je Nina rekla, komisija gotovo tradicionalno kaže ne. Meni bi bilo draže da se potvrdno odgovori i da se krene s tim projektom jer sam uvjerena u njegovu vrijednost. Hvala gospođo Stantoš, gospodin Lagodinski. Hvala i hvala izvjestitelju gospodinu Galeru. Dobro je odradio posao, dobro smo surađivali. Drago nam je da su naši neki, neki naši amandmani prihvaćeni, to je tako konstruktivno po pitanju jezika, neki dodaci o migracijama, to nam je drago. Međutim, nažalost postoje dva amandmana koja nisu prihvaćena, ali mi se držimo toga i držimo do njih. 5350 e, e, je jedna od tih važnih amandmana s kojim se kolege nisu složile. Radi se o tome da se zamrznu mirovine bivših povjerenika sve dok ne budemo imali potvrdu da su imenovanje u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje e, ispravno provedena e, u smislu rodne ravnopravnosti. Imamo još jedan radikalan prijedlog, međutim i situacija je radikalna, problem zaista e, sve prisutan. Samo pogledamo brojke, 75% pozicija srednjeg menadžmenta E, gdje, na kojima su muškarci također na visokim e, poslovima, a također kada se ovog ljeta u lipnju imenovalo nova za nova mjesta, 11 od 47 mjesta samo su mjesta koja su išla ženama. To je velika nepravda. Htjeli bi da smo se time pozabaviti. To je prije je to važnije što nova predsjednica komisije, novo izabrana predsjednica komisije i sama kaže da tu postoji problem. E, također amandman 5347 koje je vezano za e, urede za vezu Europske unije. Želimo da se zamrznu financiranje tih tijela sve dok ne budemo redovito dobivali pismene izvješće o tome. A inače bismo ih mi htjeli podržati. Međutim, želimo znati što točno rade ti uredi. Budući da nemamo redovne izvještaje o tome, htjeli bismo e, da tu vidimo napredak po pitanju transparentnosti. Zaključno, mišljenje odbora AFET o proračunu je dobar prijedlog naročito kad se radi o jačanju temeljnih prava i sloboda, Zapadni Balkan, sredozemne zemlje i tako dalje, ali naročito se želimo založiti za ova dva amandmana što sam prvo spomenula. Hvala sada Ana Fotiga u ime kluba ECR. Hvala. Boli me grlo pa ću zaista govoriti vrlo kratko. Prije svega čestitam Mihajlu Galeru koji je jako puno toga napravio usprkos tome što je bila ljetna stanka. Mi podržavamo veliku većinu njegovih sugestija. Evo samo par komentara i jedno pitanje izvjestitelju. Prvo jedna tehnikalija. Mi namjeravam podržati njegov usmeni amandman sutra. I predlažemo da se slijedi prijedlog komisije za pripremne radnje i e, projekte za iskorjenjavanje nekažnjivosti. Svi smo mi naravno protiv nekažnjivosti u međunarodnom pravu ali mi smo također i zakonodavci, a kada se radi o proračunskim linijama, tu moramo e, biti vrlo logični i moramo izbjeći preklapanja s financijskog stajališta. Dakle, mislim da su tu trgovinski aspekti vrlo važni E, moram reći da je i neke sumnje u smislu UNRE, ne zbog ciljeva te organizacije, e, ciljevi su plemeniti kao i rad, ali imamo e, izvješće Ujedinjenih naroda o tome kako je došlo do vrlo teške zloporabe upravljanja tim sredstvima i u tom smislu moramo paziti da ne povećamo izdvajanje za tu organizaciju. Dakle, tu e, ne sumljamo u zadatak koji ima sama UNRA. I zaista bih htjela da se e, pozdravi Održavanje i povećavanje sredstava za promatračke misije. Moramo dakle vidjeti uvijek koje točne ciljeve se želi ostvariti ovakvim povećanjem sredstava. I još jedno pitanje koje smo mi e, postavili amandmanima, a to je povećanje promatračkih misija e, kada je pod odvor sede išao u Gruziju prilično često i zaista je misija tamo jako, jako dobro radila i puno toga ostvarila, a vrlo teškim uvjetima. A nedavno se određivala i granica, pa mislim da s obzirom e, upravo na sve te činjenice, e, to je nešto što bismo htjeli dodatno podržati. Hvala. I prije e, nego što dam ponovno riječ izvjestitelju, gospođo Demirel, u ime kluba GUE. Hvala lijepa predsjedniče. Dame i gospodo, ja bih htjela ukratko opisati amandmane GUE-a E, imamo tri ključne riječi. Trebamo pojačati mjere za razoružanje. E, e, trebamo trebamo križati one stavke koje se bave naoružanjem Europske unije i obran. Vidim stalno povećanje Frontexa na Evropskoj uniji, e, a govorimo jako puno o ljudskim pravima. E, na vanjskim granicama e, Evropske unije ljudska se prava gaze nogama, to radi Frontex, a to je agencija Evropske unije. To je škandalozno. mislim da je to krivi put. Moramo se boriti za borbe protiv uzroka migracija, a ne militarizirati naše vanjske granice. Želimo križati e, sredstva koja se daju u obrambene fondove. Za to je politički krivo. A e, događa se na razini europske unije. To se protivi temeljnim e, načelima Evropske unije. Stoga se borimo protiv e, ovih e, mjera. To ne misli samo naša, naš klub. Mi smo tražili pravno mišljenje o tome i pravnici su potvrdili naše mišljenje. Zahvaljujem gospodinu Galeru za vrijeme ljetne stanke mm, Zahvaljujem. E, e, e, shvaćam da vi ne podupirete naš amandman o, smanjenju sredstava za naoružanje. Ali bilo bi dobro da poduprete naše prijedloge jer je to dobro za sve nas, za države članice. Važno je da se Europa, Europska unija ne naoružava dodatno. Hvala lijepa. Imamo li da, javljanja za riječ? Ako to nije slučaj, onda ću na kraju dati riječ Mihajlu Galeru, a onda moramo zaključiti. Evo, ja ću završiti, biti Hvala kolege na svim ovim primjedbama na koje ću sada odgovoriti. Što se tiče promatračkih misija, postoje četiri provodbene organizacije koje daju e, dojam da su karteli. Ja sam naravno protiv stvaranja kartela. I možda bismo jednom manjem krugu iza zatvorenih vrata E, mogli razgovarati sa tim e, skupinama za promatranje demokracije i da možemo razgovarati s njima ili svima skupa ili e, pojedinačno kako bismo se borili protiv takvih vrsta pritisaka. Što se tiče aktivnosti u Aziji, vjerojatno ne možemo kompenzirati sve rezove koje je SAD načinio, jer to ne bismo mogli financirati. E, puno dobrih stvari koje je prethodna američka administracija načinila, ta sredstva se više ne izdvajaju, to više sadašnja američka vlada ne izdvaja. A eto za Indiju, o tome smo govorili i e, možda E, bismo mogli e, malo drugačije raditi u tom smislu. To je barem ideja do koje sam ja bio došao. Što se tiče ove ideje o nekažnjivosti, sutra ćemo vidjeti kako će se situacija konkretno razviti kada se bude glasalo. E, što se tiče E, same e, merituma i ja bi ga mogao podržati. Međutim, bojim se da iako bismo mi to ovdje mogli podržati, da to ne bi prošlo na odboru za proračun. Na e, visokim dužnostima ima puno političara koji puno toga E, loše rade. Ne smo mi morali takve nekako imati disruptivno ponašanje. Ovo pitanje vezane za mirovine i povezati to s pitanjem rodne ravnopravnosti. Mislim jednostavno da se o tom pitanju treba govoriti u odgovarajućim okolnostima. Možda možete o tome govoriti i u društvenim mrežama i baviti se tim pitanjem izdvojeno ali smatram da e, tako što ne možemo podržati u okviru proračuna. Što se pak tiče urada Europske unije u inozemstvu, e, oni redovno šalju izvješće o njihovu radu i mislim da oni koji se žele informirati o njihovom radu mogu to e, postići, a isto tako mogu te izravno uputiti pitanja tim uredima e, i trebate dobiti na njih odgovor. Što se tiče povećanja proračuna za UNRU, jasno mi je zašto ste rekli to što ste rekli. I e, da, znam da se pomalo bacao novac sa skupa e, putovanja to se treba pomno istražiti, ali mislim da se treba dati odgovarajuća sredstva, a onda će služba za vanjsko djelovanje proučiti gdje je došlo do e, lošeg korištenja sredstava. Što se tiče Frontexa, ako ne želimo da se javne e, vlasti država članica e, ne povuku iz e, spašavanja na moru, ne možemo smanjiti proračun za Frontex. Osobno smatram da spašavanje na moru je nešto trebaju raditi javne, javna tijela, a ne privatna. Jer radi se ovdje o dugoročnim aktivnostima i što se tiče proračuna za Frontex, e, ne bih bio sklon smanjenju sredstava za taj proračun, pa dakle neću podržati taj amandman. Hvala. Hvala vama, Mihajle i time zaključujemo današnji sastanak više manje na vrijeme. Nastavljamo sutra u 9 sati kada ćemo glasati. Ugodna večer.